ne samo braniti granice, nego se moramo pobrinuti da mi odlučujemo o tome tko smije ući u Europsku uniju, a tko ne. Dakle, tu e, imamo sada većinu koja iznalazi jednostavna rješenja, koja želi e, novcima prikriti probleme, iako se problemi sve više pogoršavaju. Europska unija neće biti spremna ako dođe do nove krize, a to nije u interesu građana. Dakle, ako mi želimo Europsku uniju koja je blizu građanima, onda moramo njihove strahove ozbiljno shvatiti i zato vas molim da ovdje jedanputa konačno vodimo jednu načelnu raspravu. Hvala, a sada gospođa Vikstrom. Hvala. Na početku želim srdačno čestitati kolegici Roberti Mecola na izuzetnom eh, radu i hvala na izvrsnoj suradnji koju smo imali svih ovih godina i hvala također eh, komisiji na ovom izuzetnom prijedlogu. Kada nadlječem Europu ne vidim granice. Te se riječi prepisuju prvom predsjedniku Slobodne Čehoslovačke Vacavu Havelu i veliki uspjeh europskih integracija, oklanjanje unutarnjih granica zapravo se temelji na čvrstim vanjskim granicama. Dakle, nije riječ o izgradnji tvrđave Europe niti o odvraćanju ljudi, nego je riječ o tome da se vrši kontrola nad tokovima ljudi koji izlaze ili ulaze u Uniju i također je riječ o tome da provodimo odgovarajući sigurnosni nadzor i sve provjere na e, uredan način nad svima koji dolaze ovamo, koji traže međunarodnu zaštitu. Odgovarajuća zaštita granica ključna je kako bi se spriječio priljev krivotvorenih proizvoda i nedopuštenih proizvoda i tvari koje ne želimo u Europskoj uniji. Ovo izvješće o kojem možemo glasovati danas e, ne e, predviđa federalizirane nadležnosti. Ja smatram da je to put napred, ali ovo je ipak e, pravi korak u pravom smjeru. I dopustite mi, gospodine predsjedavajući, ovdje sam deset godina i ovo je jedan od mojih posljednjih govora ovdje u Vježnici nakon tih deset godina. Želim zahvaliti svim kolegama i svima s kojima sam surađivala i upamtite da e, kada politika prestaje, ipak prijateljstvo ostaje, a osim toga to je još jedna prilika za nov početak. Hvala. You are an optimist. No, ponekad politika i uništava prijateljstva. No, nadam se da će u vašem slučaju biti istina ono što ste rekli. Gospođa Forenca na jednu minutu. Hvala, gospodine predsjedatelju. 1311 mrtvih samo 2018. godine. To je bilanca mrtvih na sredozemlju, ali ovdje i dalje govorimo o granicama i o jačanju politike odvraćanja ljudi. Mislim da Europska unija mora krenuti drugim putem. To je nužno. To mora biti put eh, na kojem ćemo proglasiti libijske luke nesigurnima. Da, Europa je to već eh, izjavila, ali i dalje neke zemlje članice Europske unije smatraju da je moguće vraćanje u Libiju i tu mislim na Italiju. Moramo odlučiti želimo li da nas se zapamti kao one koji su povećali broj mrtvih na sredozemlju ili kao one koji su to pokušali spriječiti. Ne možemo vraćati ljude u Libiju zato jer su oni izloženi mučenju tamo. Ne možemo povjeriti traganje i spašavanje libijskoj obalnoj straži jer to znači da će se ljudi morati vratiti u Libiju. Moramo dokinuti bilo kakav sporazum e, o migrantima između Europske unije i Libije. Europa mora odlučiti hoće li biti e, kontinent zatvorenih luka ili dostojanstven kontinent. Hvala, gospođa Valero, na jednu minutu. Hvala. Na tisuće ljudi odlazi iz eh, zemalja u kojima vladaju sukobi jer su jednostavno istjerani i također to se događa zbog eh, klimatskih promjena i tu ćemo imati pojačani priljev imigranata zbog eh, klimatskih katastrofa koje će zahvatiti 250 milijuna ljudi i osim toga 600 milijuna ljudi koje će osjetiti posljedice rasta razine mora. A samo jedan manji dio ljudi koji su time zahvaćeni dolaze u Europu. No što mi moramo učiniti? Mi smo spremni uložiti ogromne resurse kako bismo ih zadržali podalje od nas. To je zapravo još jedan primjer kratkoročnog razmišljanja i zato plaćamo cijenu svega toga. Trebamo izvajati sredstva za sprječavanje ovakvih sukoba, ovakvih pojava i e, siromaštva i degradacije uslijed klimatskih promjena. Hvala gospodin Korao na minutu i 30. Hvala. Recimo si to jasno i glasno, poštovni kolege. Reforma zajedničke politike u azilu bila je promašaj. Nakon četiri godine ništa se nije promijenilo u Dublinu koje, i čija su pravila i dalje na snazi. Libija, Libija je dalje i u plamenu i novi val imigranata će uskoro pristići u Europu, a da Europa neće biti spremna, točno kao što je bilo 2015. godine. Pečačenje vanjskih granica je jedina nova mogućnost i Frontex je glavni instrument toga. Ono što je Europa zapravo sama učinila jeste eksternalizacija tog problema, odnosno davanje novca zemljama članicama kako bi odradile prvljavi posao i kako bi što više zatvorile granice. Reforma e, Frontexa je vrhunac ovih mjera, reforma koja je na brzinu usvojena, u nastojanju da se usvoji nešto što bi se moglo pokazati u kampanji kako bi se skrenula pozornost sa reforme zajedničke azilne politike koja je nasukana na e, nastojanjima nekih zemalja članica koje ne žele niti čuti o tome. Mi smo se protivili ovoj reformi jer smatramo da e, suverenost zemalja članica kada je riječ o upravljanju vlastitim granicama se mora e, se ovdje shvaća na pretjeran i neprikladan način, odnosno komisiji putem agencije Frontex daje se mogućnost da kazni zemlju za koju se ne smatra da upravlja vlastitim granicama i osim toga mogu se uvoditi nadzor na vanjskim granicama ako se ne provodi preporuke agencije. To je još jedan primjer toga kako u Europi načelo solidarnosti e, se provodi u praksi. Hvala. Gospodine Epididejos, na jednu minutu. Hvala. Dakle, u praksi se pokazalo da je Frontex neuspjeli projekt, no Europska unija sada želi povećati vrijednost Frontexa i pretvoriti u agenciju za obalnu stražu, obalnu i graničnu stražu. I e, sada se povećava broj osoblja i na taj način će se dodatno Eh, dodatno eh, opteretiti europski građani. Dakle, države članice će, njima će biti oduzete instrumenti za osiguranje granica. I to doista nije logično. Dakle, Najbolja zaštita je pružena onda kada se sama država brine o njoj. No, u praksi se pokazalo da većina država članica u Europskoj uniji svoje granice zatvaraju kada dođe do neočekivanog e, vala i onda se problem e, premješta na druge države gdje je došlo do problema, primjerice Grčku. Dakle, e, Grčka je uvijek na neki način žrtveno janje. Hvala. A sada Dijaz de Mera, izvolite, imate minutu i pol. Gospodine predsjedavajući, želim e, čestitati Roberti na odrađenom poslu, ali ne smijemo zaboraviti da na vijeću i trijalogu još uvijek nije postignut e, dogovor. Dakle, mi e, se sada e, zalažemo za to da ojačamo zaštitu granica. To je vrlo važan instrument kada govorimo o integriranom upravljanju granicama i kada je riječ o učinkovitom upravljanju migracijama i o osiguravanju Eh, razine sigurnosti, a da pri tome istovremeno eh, i dalje eh, ostane netaknuta mogućnost mobilnosti. Dakle, potrebna nam je i uža suradnja sa trećim zemljama. To su vrlo važni koraci kako bi i dalje radili na tome da poboljšamo suradnju između nas i zemlja porijekla. Ova nova agencija, odnosno njezine nove ovlasti su kamen temeljac kada je riječ o osiguranju e, sigurnosti i mira u Europskoj uniji. Mi ovdje u Europskom parlamentu i dalje moramo raditi na tome da Frontex dobije dodatne nadležnosti, ali isto tako i dodatna sredstva. Jedna stvar je sigurna, Zaštita e, granica također podliježe i međunarodnom humanitarnom pravu i međunarodnoj povelji o temeljnim pravima. Puno hvala. A sada gospođa Fajon, izvolite. Slažem se da trebamo bolju zaštitu vanjskih granica Europske unije jer je to ključno za bolje funkcioniranje područja Schengena i bolje upravljanje granica. Trebamo proširiti mandat Frontexa i ja ću za to glasati. Tako ćemo ustanoviti stalne snage od 10.000 osoblja do 2027. godine Važno je da države članice snose glavnu odgovornost za upravljanje granica. Moramo zaštititi e, e, građanska prava e, svih osoba koje se vraćaju u svoje zemlje. Suradnja Frontexa sa trećim zemljama mora biti predmetom novog sporazuma Htjela bih također reći da nova pravila za vanjske granice neće biti valjana ako nemamo siguran europski prostor. Hvala predsjedniče. Ako imamo jednu agenciju za zaštitu granica e, e, koja zaslušuje europska sredstva, to je Frontex Trebamo osigurati slobodno kretanje unutar e, e, Europe, stoga trebamo sigurne vanjske granice. Pozdravljam proširenje mandata Frontexa e, a i ustanovljavanje stalnih snaga. Uvijek ponavljam da moramo surađivati kako bismo zaustavili val ilegalnih migranata. To će zaštititi kvalitetu e, života i standard e, života. E, ekonomski migranti koji ne prihvaćaju naše vrijednosti nemaju mjesta u našim zemljama. I teroristi koriste migrantske kanale. Hvala hvala, a gospodine predsjedavajući. Mislim da će ovaj, eh, ovo zakonodavno razdoblje ući u povijest. Naime, toliko je mrtvih na sredo zemlju, a ono najgore tek slijedi. Dakle, reforma Dublinskog sustava eh, i sada imamo novu agenciju eh, koju želimo financirati milijunima eura iako ne postoji mehanizam za zaštitu temeljnih prava i ne postoje e, akcije e, traganja i spašavanja na moru kao što ovaj parlament tražio u mnogim pregovorima i glasovanjima dakle vlade e, kazneno progone nevladine organizacije i dopuštaju im ne dopuštaju im e, pružanje humanitarne pomoći i ne postoji e, nijedna specifična misija zadužena za spašavanje. Mislim, to je prava sramota i moramo temeljito promijeniti svoju politiku. Puno hvala, a sada gospođa Gal na minutu. Gospodine povjereniče, Frontex može pridonijeti obrani granica, vanjskih granica Europske unije, iako je to prije svega zadatak država članica. I proširenje mandata Frontexa, e, mislim da to neće ići na, ne smijemo dopustiti da to dovede u pitanje e, suverenost država članica i samo država članica može brinuti o tome i moraju surađivati. I pitanje je hoće li stvar tako funkcionirati, no doista mi je žao da ovaj sporazum ne omogućava da Frontex pruža pomoć primjerice na makedonskoj granici ili na granici neke druge ne europske države, odnosno države koje nije Europskoj uniji, kada je riječ o vraćanju nezakonitih migranata i da ona neće moći preuzeti veću funkciju. Mađarska vlada se uvijek zalagala za jačanje obrane granica e, i mi smo doista tu preuzeli lavovski dio posla i time smo zaštitili Europsku uniju bez da smo dobili ikakvu potporu. A ono što mi sada prije svega očekujemo da EUNIT pruži veću financijsku pomoć jer Mađarska još do sada doista nije dobila nikakva financijska sredstva za to. Puno hvala, a sada gospođa Gijom, imate minutu, izvolite. Bez e, sumnje je trebalo ustanoviti e, Frontex jer moramo granicama upravljati na europskoj razini. E, to trebamo popratiti poštivanjem ljudskih pravima na vanjskim granicama imam dva žaljenja u ovome e, za budućnost. E, žalim što nismo dali aktivni e, mandat Frontexu za spašavanje na moru. Ljudi se utapaju u sredozemlju. Trebamo poduzeti rizik zemlje prebacuju odgovornost za spašavanje sa jedne na drugu. E, zabranjuju e, građanskim organizacijama da spašavaju. Trebamo sada drugu reformu Frontexa, a e, ništa nismo poduzeli da promijenimo režim azila. Neke zemlje blokiraju taj sustav. Na tome radimo već dvije godine. imati ulogu u zaštiti vanjskih granica unije ali predloženi je smjer razvoja agencije pogrešan

Uh, domnul Ranžel, un minut i 30 de sekunde. Puno hvala. Gospođa Ranžel, na minutu i pol, izvolite. Znodije. Doamna Kijenge, un minut. Zatim gospođa Kijenge na minutu. Grazie, pre... Hvala gospodine predsjedatelju. Sa velikom osjećajem odgovornosti ova je vječnica poduzela reformu uredbe kojim se uspostavlja granična i obalna straža. Nadoladali smo unutarnje podjele, pregovarali smo i sporazumili smo se oko teksta koji je istina mogao biti ambiciozniji, ali koji će svakako učvrstiti jedan od četiri stupova na koje je komisija ukazala u svojoj Europskoj agendi za imigracije, odnosno upravljanje vanjskim granicama. Podsjećam međutim da je komisija u istom stupu pozvala Europu da intenzivira aktivnosti traganja i spašavanja na moru. Granicama moramo istina upravljati na učinkovit način, ali isto tako poštujući temeljna prava. Podrška ovoj reformi je zapravo zbog toga što smo uspjeli očuvati ta prava, a isto tako očuvati i traganje i spašavanje na moru, što je za nas jedan od prioriteta zajedničkog europskog sustava azila. Želim zahvaliti povjereniku Avramopoulosu i na kraju ovog saziva upućen mu još jedan apel, odnosno da ponovno promisli o operaciji Sofija i da joj stavi više sredstava na raspolaganje i da se više posveti traganju i spašavanju hvala gospodin Radev na minutu i pol, izvolite. Predsjedniče, povjereniče, dame i gospodo. Sjećam se potpuno jasno, pred pet godina sam počeo moj mandat u Europskom parlamentu. U to vrijeme e, e, ideja o obalnoj straži i graničnoj straži je bila samo magloviti projekt E, nešto što će se ostvariti do 2030. Bili smo naivni jer već godinu dana kasnije smo imali milijune e, migranata koji su prelazili vanjske granice Unije. E, čak i uz dobro pripremljenu stražu e, nije se moglo upravljati tako ogromnim valom i migranata. E, nismo znali što činiti e, u takovoj situaciji. E, shvatili smo da je Schengen važan, ali da zato moramo imati dobro zaštićene vanjske granice. Vanjske granice koje treba štititi. Danas e, govorimo o ustanovljavanju e, proširenog mandata Frontexa, o ustanovljavanju stalnih snaga od 10.000 e, osoblja. Mislim da će ova nova agencija biti dokaz solidarnosti između država članica članica koje su unutar granica i na vanjskim granicama. A sada imamo slobodno javljanje za riječ. Imamo deset javljanja za riječ. Hvala. Ja bih htio kada bi se svi mogli javiti za riječ. Stoga vas molim da se svi drže svega vremena. Jer u 17 sati imamo još jednu novu točku dnevnog reda. Zato vas molim da doista držite se vremena koje ste dobili. Sada prvo gospođi Šojdrovoj dajem riječ. Hvala što ste, hvala što ste mi dali riječ. Moramo se podsjetiti da je ovaj e, e, prijedlog odgovor na veliku grešku 2015. i 16. kada su vanjske granice Schengena bile e, neadekvatno zaštićene i kad e, ih te granice prešlo više od 2,5 milijuna izbjeglica i migranata. Neki su bili izbjeglice iz ratnih područja, ali bilo je mnogo onih e, koji nisu bili i prihvatljivi za azil i koji su se trebali vratiti.

gospođa Stevens ima riječ, izvolite. Poštovani predsjedavajući, uvaženi kolege, mi smo uvijek podupirali Frontex 2016. kada je Frontex dobio mandat da e, bude uključen u vraćanje osoba kojima je odbijen azil. Dakle, Frontex ima vrlo važnu ulogu kada je riječ o čarter e, letovima, mi sada također podupiremo Frontex. Dakle, Frontex igra važnu ulogu u provedbi naše migracijske politike. Šengensko područje bez unutarnjih granica može opstati samo ako imamo jake i sigurne vanjske granice, a Frontex se brine za njih i Sada ćemo imati i povećan broj osoblja, pa će se Frontex moći bolje posvetiti tim zadacima. Vrlo je važno da će se Frontex sada moći e, uključiti u operacije u susjednim državama koji nisu unutar Europske unije kada je riječ o vraćanju izbjeglica, odnosno migranata u Maroko i druge zemlje, jer e, inače bi to bila propuštena prilika. Puno hvala, a sada gospodin Lef, izvolite, imati riječ. Hvala. Na početku želim izraziti žaljenje što ovako važno pitanje koje uključuje tisuće života i milijarde eura e, smo e, zapravo odlučili e, razmotriti, a bez prihvaćanja pitanja. No, zapravo rješenje za ovakve probleme je vladavina prava. Ako netko želi ući ilegalno u Europsku uniju, treba postati vrlo čvrsto i strogo pravilo prema kojemu se ta osoba mora vratiti natrag. No, s druge strane, treba postojati i definiran legalni kanal za one koje traže azil, jer sve civilne zemlje prihvaćaju pravo na azil i zaštitu od progona. Vladavina prava je dakle rješenje i pitam se hoće li 11 milijardi eura i dodatna birokracija biti e, do, rješenje kada bi bilo bolje jednostavno primijeniti zakone. Hvala gospodin Bogović. Hvala za besedo. E, Hvala na riječi. Drago mi je što je postignut sporazum e, o tome da treba štititi vanjske granice i to će osigurati mir, blagostanje i stabilnost u Europi te funkcioniranje šengenskog sustava. Nažalost, e, nismo 2015. godine jednako gledali na to, no ove 2019. godine konačno smo shvatili da trebamo zaustaviti ilegalnu imigraciju. Uvjeren sam da trebaju uslijediti još i daljni koraci Treba proširiti članstvo Frontexa, e, odnosno ovlasti Frontexa za povratak iz treće zemlje u treću zemlju. E, u Sloveniji, odakle dolazim, imali smo 2015. godine desetke tisuća prelazaka granica i sada je ponovno došlo do sličnih broja u nedavno vrijeme i neće se to baš promijeniti u budućnosti. Dakle, oni koji dolaze iz Bosne i Srbije moraju se vratiti u treće zemlje uz pomoć Frontexa. Gospodine predsjedavajući, povjereniče, ja sam španjolski socijalist, europljanin i ja se itekako zalažem za opstanak Europe. i Vidim napredak koji smo napravili, dakle imamo integrirano upravljanje granicama, zatim agenciju za obalnu stražu, zatim novi kapaciteti, dakle 15.000 operativnih snaga, nova financijska sredstva. Mi kao socijalisti smo pridonijeli tome i to svojim amandmanima dakle da se situacija još dodatno poboljša što se tiče i temeljnih prava i poštivanja temeljnih prava i e, povelje o temeljnim pravima, no sve to ima i gorki e, prizvuk zato što nije bilo solidarnosti kada je riječ o južnim granicama Europske unije. Dakle, Španjolske se to tiče. Osim toga, paket o azilu se prekršio. Isto tako došlo je do blokade na vijeću. To također treba naglasiti. Puno hvala. Gospodin Matijas, izvolite, imate riječ. Hvala. Dopustite da ponovim da stanovnici Egejskih otoka e, su doista već očajni zbog sve većeg broja izbjeglica koje dolaze u Grčku. Prije nekoliko dana održan je prosvjed na Zamosu zato što stanovnici tamo jednostavno ne mogu više trpjeti situaciju, ne mogu podnijeti veći broj nezakonitih migranata. Dakle, Frontex treba dobiti veću ulogu, treba odraditi svoj posao kada je riječ o zaštiti vanjskih e, granica, ne samo morskih granica, jer vidimo da već sada jako puno ljudi dolazi i preko kopnenih granica, ne samo preko morskih i zato nam je potrebno konkretno poboljšanje zadataka, odnosno rada Frontexa i mislim da bi Frontex također treba djelovati na granici između Grčke i Albanije, jer i preko te granice dolaze kriminalci. Puno hvala. Hvala gospodin Pošpišil. Děkuji pěkně, pane předsedající. se připojit do debaty, Hvala. Želim eh, pridonijeti ovoj raspravi koja pozdravlja ovaj prijedlog. Uvjeren sam eh, da usvajanjem ove uredbe o vanjskim granicama ćemo postići mnogo. Postoji da prijelazno razdoblje koje je dugačko, no ipak želim dodati da ako budu postojala jasna pravila za vanjske granice, treba ćemo također usvojiti dalje instrumente za sprječavanje budućih migracijskih kriza i tokova. Dakle, to znači bolju zaštitu vanjskih granica, ali isto tako i druge preventivne mjere. Što učiniti sa onima koji dolaze ovamo? Koje mogućnosti imamo? Imamo poseban fond za Afriku koji bi trebao izvršiti ulaganja kojima bi se trebale zapriječiti, trebali zapriječiti ovi dolasti. Dakle, svakako bismo trebali učiniti još i više. Hvala. Hvala. I ja sam nastojala u proteklih eh, pet godina upoznati se sa onima koji se dotakla ova migracijska kriza. Bila sam u Kaleu, u Parizu, radila sam sa nevladinim organizacijama i razgovarala sam s ljudima koji su bili prisiljeni pobjeći iz svojih eh, zemalja zbog sukoba ili neodrživog života. Proživjeli smo tragične situacije kada su se ljudi utapali na našim morima kako bi dobili priliku započeti nov život ovdje u Europi. Zato pozdravljam ovu uredbu i drago mi je što će Agencija za obale i granice sprječavati daljnja utapanja na sredozemlju i one koje budemo spasili moramo tretirati sa humanošću. Također, drago mi je da trebamo poštovati i temeljna prava u suradnji sa trećim zemljama, no trebamo više dokumentirati migraciju, trebamo preuzeti odgovornosti, i rješavati nejednakosti i siromaštvo koje prisiljava tolike ljude na napuštanje svojih domova. Gospodine predsjedatelju, moramo očuvati europske vrijednosti, zaštititi najranjivije i omogućiti našim zajednicama da prigrle one koji e, bi u drugim okolnostima mogli biti mi. Hvala gospođa Zovko. Uh, Hvala, želim zahvaliti izvjestiteljici na izvanrednom e, postignuću. Jaka i skladna Europska unija može se čuvati samo dobrom, e, kvalitetnom e, kontrolom na vanjskim granicama. Važnost ovog pitanja je važ, se očitava i u primjeru Hrvatske. Hrvatska je zemlja na vanjskim granicama Europske unije i naše domaće snage naporno rade na očuvanju unutarnje sigurnosti Europske unije. Uz poboljšanjem opreme i većom spremnošću u kriznim situacijama Europska agencija za graničnu obalnu stražu može pružiti ključnu pomoć zemljama članicama u kritičnim pograničnim područjima. Sljedeći korak je uključiti sve naše partnere i treće zemlje u suradnju i pružanje tehničke operativne pomoći koja će pridonijeti učinkovitom upravljanju e, migracijskom politikom Europske unije. Hvala vam. Povjereniče, na vama je red, izvolite. Hvala gospodine predsjedatelju. Pa, poštovani kolege, želim vam zahvaliti na ovoj vrlo važnoj raspravi i na vašoj podršci. Nova uredba o graničnoj opalnoj straži, kao što sam rekao u uvodnom govoru, predstavlja veliku promjenu kada je riječ o učinkovitosti i načinu na koji Europska unija zajednički štiti svoje vanjske granice i upravlja migracijskim tokovima i kako će to činiti i u sljedećim desetljećima. To smo i htjeli. Europa će biti spremnija za budućnost jer ne znamo što nam budućnost nosi. To je veliki iskorak i svi mi ovdje u ovoj prostoriji možemo se ponositi onime što smo postigli. To je sastavni dio našeg zajedničkog nasljeđa. Agencija i zemlje članice, naravno, raspolagat će sredstvima za e, preduhitravanje i odgovor na e, vanjskim granicama. Nadam se da ćete podržati konačan ishod pregovora tijekom glasovanja kasnije. Građanima moramo pokazati da je Europi stalo da Europa radi u njihovom interesu i da mogu vjerovati Europi. Evo, neću se oprostiti još od vas jer e, nam predstoji još jedna rasprava za nekoliko minuta, a to će biti posljednja rasprava. Hvala vam. Hvala. I sada gospođa Mecola. Hvala. Hvala svima koji su sudjelovali u raspravi o ovom zakonodavnom aktu koji će u mnogome poboljšati način upravljanja našim granicama. Nadam se da se svi slažemo da naše unutarnje granice moraju biti otvorene kako bi europski građani mogli slobodno putovati unutar Europske unije to možemo postići jedino ako su naše vanjske granice zaštićene na najbolji mogući način. To ćemo i postići ovim novim zakonom o Europskoj graničnoj i obalnoj straži. Ovim zakonom smo iznašli rješenja za toliko pitanja Stavljamo na raspolaganje ljudstvo agenciji, stavljamo na raspolaganje također i financijska i tehnička sredstva i pobrinuli smo se za to da će agencija poštavati temeljna prava u svim e, svojim aktivnostima, pružati potrebnu pomoć u cilju jačanja suradnje sa trećim zemljama. Također e, smo se sporazumjeli oko jedne izjave kako bi komisija mogla izmijeniti uredbe i o osoblju, o svojim zaposlenima, dakle kako bi mogla pojačati personal ove agencije. Obećali smo svojim građanima da ćemo usvojiti ovaj prijedlog do kraja saziva. U tome smo uspjeli i osigurali smo rezultate. Još jednom želim e, zahvaliti svim kolegama koji su to omogućili, suradnicima u vijeću, komisiji, izvjestiteljima u sjeni. Hvala vam e, na ovoj vašoj spremnosti da dovršimo rad na ovom postupku. Imali smo cilj koji smo ostvarili. Htjeli smo ostvariti pozitivnu primjenu, e, promjenu i u tome smo uspjeli. To je pobjeda za Europu. U redu, rasprava je o ovoj točki dnevnog reda zaključenja. Danas će se održati glasovanje, a odmah možemo prijeći na sljedeću točku dnevnog reda i to je izvješće Lopez Aguilar, odnosno zakonik o vizama i dajemo odmah riječ izvjestitelju. Hvala. Povjereniče Avramopoulos, bila je velika čast toliko godina raditi na ovom eh, predmetu o europskoj uredbi o vizama, o novom zakoniku, europskom zakoniku o vizama o kojem će sada Europski parlament konačno glasovati. Godinama smo naporno radili kao što je i običaj i naravno i izvjestitelji i izvjestitelji u sjeni su surađivali na vrlo učinkovit e, i kvalitetan način i hvala također i vama gospodine Avramopoulos jer ste vrlo pozorno pratili kretanje našeg rada u odboru LIBE i na raznim saslušanjima smo saslušali i dionike, odnosno predstavnike legitimnih interesa, interesnih skupina. Prostor pravde i slobode, o čemu smo govorili prije u okviru prethodne rasprave, bi trebao osigurati slobodno kretanje osoba unutar Unije, no istovremeno osigurati potrebna pravna sredstva kako bi se uskladili preduvjeti za izdavanje dozvole za ulazak u Uniju, dakle dozvole i za legitimne svrhe. Dakle, ako je riječ o posjetiteljima u dobroj vjeri, dakle onima koji borave od 90 do najviše stotinu dana radi turizma, trgovine, sporta, umjetničkih razloga i tako dalje. Dakle, svi su ti razlozi predviđeni europskom uredbom. Nakon što smo razmotrili sva stajališta i amandmane, uspostavili smo razumnu ravnotežu kako bismo osigurali uvjete za izdavanje dozvole za ulazak u Europsku uniju sa određenim pristojbama za slične vize, sa e, sličnim obrascima za zahtjev e, i popratnom dokumentacijom kojom se dokazuje razlog ulaska i ja sam se osobno trudio očuvati naš cilj, odnosno pristup Uniji treba biti olakšan e, onima koji dolaze u dobroj vjeri. To je važno. Ja dolazim iz zemlje u koju pristižu milijuni turista godišnje. Dolazim iz e, jedne najudaljenije regije, Skanarskih otoka i tamo imamo 18 milijuna turista svake godine. Dakle, trebamo zadržati taj cilj, odnosno olakšati ulazak i pristup e, u šengenski prostor tim ljudima. Neke amandmane smo ugradili u konačan tekst. A oni se odnose na pristojbu za vizu, odnosno 60 do 80 eura za realne troškove uz popust za mlađe od 18, odnosno 6 godina i za znanstvenike, studente, umjetnike i sportaše. Imamo kompromis o zdravstvenom osiguranju i to će komisija revidirati. Dakle, u šest mjeseci nakon stupanja na snagu novog europskog zakonika. I također smo uvažili interese sviju kada je riječ o rokovima za dobivanje vize. Time se također otvara mogućnost kupnje jeftinijih avionskih karata. Dakle, uvažili smo i tu mogućnost. No, trebamo obratiti i pažnju na sigurnost. Naime, došlo je do određenih zloporaba. No, to su malobrojni slučajevi i to nema veze sa velikom većinom eh, putnika u dobroj vjeri. Dakle, povezivanje ovog predmeta sa eh, ilegalnom imigracijom nas je navela na to da odredimo također e, i neke propise koji se tiču ilegalnih imigranata. Hvala. Riječ ima povjerenik. Hvala vam e, na uvrštavanju ovog važnog predmeta na dnevni red. Želim zahvaliti i izvjestitelju gospodinu Lopez Aguilaru i izvjestiteljima Sjeni na radu na ovom zakonodavnom aktu. Industrija turizma, kao što znamo, ima ključnu ulogu u europskom gospodarstvu i ne samo u europskom gospodarstvu i ona predstavlja otprilike 10% BDP-a Europske unije. Dugotrajni i složeni postupci mogu odvratiti turiste od putovanja u Europu. To bi nas lišilo ulaganja i trošenja turista i imalo bi negativne posljedice na europsko gospodarstvo. Dogovorene izmjene olakšat će milijunima turista dobivanje vize za ulazak u Europsku uniju i to svake godine. Dakle, to će također poboljšati turizam, trgovinu i poslovanje. No, olakšavanje ovog e, postupka ne znači da su sada vrata Europske unije otvorena ili pak e, da smo razvodnili sigurnosne provjere. Zapravo će ove nove odredbe ojačati naše standarde sigurnosti kako bismo otkrili one koji predstavljaju prijetnju ili nemaju prava ući u Europsku uniju. Nov mehanizam u zakoniku o vizama omogućit će nam e, da svoju politiku za vize iskoristimo kao polugu u odnosima sa trećim zemljama kada je riječ o povratku ili rad misiji ilegalnih imigranata. Nove odredbe uključuju i postupke koji su fleksibilniji za one koji dolaze u šengenski prostor. Zašto? Prema sadašnjim propisima, najraniji datum na koji se može podnijeti zahtjev jest tri mjeseca prije dolaska, a prema novim propisima to je sada šest mjeseci. Jednako postupanje prema podnositeljima zahtjeva je također osigurano. Česti putnici sa pozitivnom viznom povješću moći će dobiti višestruku vizu i Postupno će se povećati njezino trajanje sa e, jedne godine na pet godina, što će uštedjeti vrijeme i smanjiti troškove i podnositelja zahtjeva i zemalja članica. Istovremeno, ispunjavanje zahtjeva za ulazak od strane putnika provjeravat će se opetovano i temeljito u svim slučajevima. Umjereno povećanje ove pristojbe za vizu sa 60 do 80 eura za šengenski prostor se također predlaže kako bi se prikupila dodatna sredstva za jačanje sigurnosti. To skromno povećanje pristojbi omogućit se zemljama članicama da e, sačuvaju odgovarajuće razine osoblja u konzularnim e, predstavništvima i također će omogućiti i ažuriranje telekomunikacijske opreme, a neće previše opteretiti podnositelje zahtjeva za vizama. U sažetku, novi zakonnik o vizama će prilagoditi naše propise sve većim sigurnosnim zahtjevima, izazovima koji su povezani s migracijama i novim mogućnostima koje nudi tehnološki napredak. Nadam se da ćete podržati ovaj kompromis koji smo postigli i naravno sa zanimanjem očekujem raspravu. Ali sada na kraju ovih uvodnih napomena želim se prebaciti na svoj materinski jezik, riječ nekoliko riječi na njemu. Ovo je naš e, posljednji susret ovdje u ovoj vječnici i kao što znate mi ostajemo na dužnosti povjerenika do kraja listopada, ali neki od vas e, možda više neće biti ovdje. Htio sam e, vam najsrdačnije zahvaliti jer smo u ove četiri i pol godine naporno radili u duhu suradnje, solidarnosti, u jednom demokratskom prostoru gdje smo uvažavali i protivna stajališta, drugčija stajališta, ali cilj sviju je bio pružiti odgovarajuće odgovore na velike izazove i probleme poput migracije i sigurnosti. Bez vaše pomoći ne bismo bili ništa postigli. Dakle, ostavljamo jedno kvalitetno nasljeđe i to možemo zahvaliti i vašoj suradnji. Dakle, hvala svima, a svima onima koji će biti u sljedećem sazivu želim da se ovim poslom nastavite baviti istom strašću, a onima koji će nastaviti drugim putem, nadam, želim da uspiju pokazati koliko je vaša služba ovdje bila važna za njihove zemlje i za Europu. A sada onima koji su iza kulisa na neki način, odnosno našim prevoditeljima, kojima ponekad otežavamo zadaću, želim zahvaliti također, ja govorim sporo, ali ipak to nije lak posao i želim zahvaliti našim poslužiteljima koji nas uvijek prate i koji izbliza prate naš rad i naravno osiguravaju nam izvrsnu uslugu. I zahvaljujem fotografima koji svoju nadarenost izražavaju jednim medijem koji pokazuje ono čime se bavimo i to ostavlja vječan trag u budućnosti. Evo, ja sam naporno radio tijekom svojeg boravka ovdje, no ipak mogu reći kada je sve gotovo, da smo i mi bili tamo i da će o nama suditi na temelju našeg rada i naših postignuća. Ovaj parlament, e, mislim da mogu reći da se može ponositi svim svojim osobnostima jer doista je utjelovio najveću bit demokracije i najveće vrijednosti na kojima se temelji Europa. Hvala i vama na vašoj suradnji. I na ovom prethodnom izvješću možete reći da ste bili stvaratelj na neki način da spomenem jedan naslov koji nosi određenu težinu. Evo, hvala vam e, na vašim riječima i siguran sam da i kolege cijene vaš rad. Hvala. A sada gospođa Demonte na jednu minutu. Hvala gospodine predsjedatelju i hvala povjereniku na njegovim riječima i uzvraćamo na e, zahvalama i zahvaljujem i njegovim suradnicima. Kada je riječ o današnjem predmetu, želim e, izraziti zadovoljstvo zahvaljujući e, našem radu na ovom zakoniku o vizama što štiti mobilnost i to e, nudi mogućnost da se podnese zahtjev za vizom i šest mjeseci prije predviđenog dolaska. Također e, popuste za mlade i također više struke vize za česte e, dolaske i također posebno priznanje koje se daje profesionalcima u kulturi i sportašima. Nažalost, nije se iskoristila ova prilika kako bi se riješila zastarjela administracija koja sprječava ovim putnicima da ostanu dulje u šengenskom prostoru. Europski parlament je dva puta iskazao podršku e, tome da se produži to trajanje boraka, a ovih sadašnjih 90 dana sa ograničenjem na 180 dana e, su bili smišljeni kada je šengenski prostor bio manji. Hvala. Becker, Gospodin Becker, izvolite. E, predsjedniče povjereniče. Danas nakon puno godina glasamo za novi e, vizni zakonik e, i e, zahvaljujem i EPP izvjestiteljima, izvjestiteljima u sjeni i drugima jer je rezultat doista nešto što se možemo, s čime se možemo ponositi. Također novi prijedlozi su komisije u utrli put ovom novom e, viznom e, režimu. Tako smo postigli da će Europska unija u buduće znatno e, olakšati razvoj odnosa s trećim državama što će jačati ekonomske i turističke i sportske i druge odnose. Jedan od ključnih ciljeva EPP-a je realiziran, naime to na kraju su i zeleni prijatelji odustali od svojih zahtjeva, a to je povezivanje viznog režima sa preuzivanjem onih migranta koji se vraćaju, odnosno da oni koji ne preuzimaju svoje građane, da ne bi dobili vize ili bi one bile skuplje. Naime, u buduće prednosti za vizu biti samo uz povrat migranata. Ali taj princip e, koji e, e, također stoji danas na glasanju se nije ostvorio. Pozdravljam jačanje Frontexa osobljem i sredstvima za učinkovitiju zaštitu granica, ali istovremeno mi je žao što Frontex neće moći E, pomoći zemljama e, u vraćanju e, osoba u treće države i također da je uvijek potrebna dozvola treće države. Zahvaljujem na jednom fascinantnom vremenu u ovom domu i zahvaljujem na odličnoj suradnji sa svima vama. Gospođa Fajon, dvije minute, izvolite. Hvala predsjedniče. Drago mi je što nam je nakon četiri godine pregovaranja i nakon drugog predloga Europske komisije uspjelo formulirati nova pravila za dobivanje viza, a kojih usvojimo postupci za putnike iz trećih država koji putuju u Uniju će biti jednostavniji, e, organi država članica također će i dalje zadržati odlučujuću ulogu. Europska politika dodjele viza iznimno je značajna i e, omogućuje i putovanje i gospodarske, turističke i druge kulturne veze, te također e, jača imidž otvorene, ali sigurne Europe. E, također ne moram ni spominjati što je pravo na takav vizni režim značila za, zapadne, za države Balkana, ali također i u borbi protiv trgovine ljudima i sigurnosti granice, te s druge strane e, uklanjanje dugih i nehumanih e, redova pred konzulatima za putovanja za mlade i turiste gdje su vrata Europe bila gotovo zatvorena. Vizna politika je jedna od najopipljivijih i najvidljivijih e, europskih politika za građane i zato mora ostati E, učinkovita. I e, s novim propisima koje sada usvajamo viza će se moći dobiti znatno brže i čak e, šest mjeseci bliže, ranije i cijena će također biti povoljnija i bit će dostupna i studentima i istraživačima, a za djecu besplatna. Također moći će se molbu podnijeti elektronički što je e, za doba digitalizacije jako bitno. No ono što mi je doista žao, a to je rekao i kolega Juan Lopez Aguilar, da nismo uspjeli e, postići dogovor za humanitarne vize, jer po mom čvrstom uvjerenju one bi e, to bi znatno smanjilo E, smrt nedužnih imigranata na migrantskih puteva. E, treba osigurati sigurne puteve prema Uniji kojima je potrebna zaštita Europske unije i mislim da smo time e, sramotno ne uspjeli. Minutu i pola, gospođa Stevens. Hvala. Cilj ove reforme viznog režima je da se omogući lakše zatraživanje turističke vize. Socijalisti su to dugo blokirali jer e, su htjeli nužno uvesti i e, humanitarnu vizu za izbjeglice u našim konzulatima e, bilo gdje u svijetu. Imamo problem, imali smo mali problem s redom. engleska kabina se nije čula, pa ćemo morati ponoviti jedan dio. Dakle, evo, ako sada čujete engleski, englesku kabinu. Možemo nastaviti. A sada kada smo uklonili ovu prepreku, konačno možemo, e, evo vrlo skoro, glasati za ovaj prijedlog. E, zahtjevi se i intervju mogu obaviti preko interneta, elektroničkim putem, a turisti i poslovni ljudi mogu puno lakše putovati prema šengenskom prostoru troškovi vize biti će znatno manji, a broj dokumenata koje će trebati proizvesti više neće biti nužni. I ako ljudi ispravno koriste vize, na kraju će moći dobiti i E, dulju, dulju razdoblje za vizu, a istovremeno Europska unija može iskoristiti ove prednosti također kao jednu vrstu štapa e, ako e, zemlje ne sudjeluju u obuzdavanju neregularnih migracija, izgubiti će određene prednosti, njihovi će građani dulje trebati čekati odluku o vizi i više platiti za to. Isto tako, isto tako ako te zemlje odbiju surađivati kod identifikacije i izdavanja dokumenata isprva. Tako da je to važno i za EU zemlje koje imaju vanjske granice da ne daju dnevne vize dnevnim turistima. Ta stražnja vrata treba čvrsto zatvoriti. Važeni kolega, ovo je bio moj posljednji govor u ovom parlamentu i želim vam sve najbolje u E, budućnosti te vam hvala na odličnoj suradnji. Gospodin Depre, dvije minute, izvolite. Predsjedatelju, povjereniče, 60 milijuna, ima ih skoro 60 milijuna tih osoba svake godine koje dolaze iz inozemstva u posjet zemljama Europske unije. Neki dolaze iz država kao što je SAD, Australija, Kanada, i pošteđeni su viznog režima. Drugi državljani 105 zemalja, prvenstveno iz Afrike, Azije i Južne Amerike, moraju imati vizu kako bi ušli na Schengen prostor. Reforma zakonika o vizama koju ćemo odobriti, nadam se, za njih je napravljena kao ključni cilj da olakša turistička i poslovna putovanja za osobe, dobronamirne osobe, a prevenirajući maksimalno sigurnosne unutarnje opasnosti i migracijske, režime, e, rizike. Dogovor s vijećem je dobar. Viza se može dobiti u manje od 15 dana, a treba je tražiti šest mjeseci unaprijed, a ne tri. Višestruke vize moći trajati do pet godina i da, bit će izdate sa jedinstvenim, pod jedinstvenim pravilima u svim državama članicama, što nije trenutno slučaj. Troškovi viza koji nisu mijenjani zadnjih deset godina vjerojatno će biti povećani u nekim slučajevima 60 80 eura za odrasle osobe